Hvala. Dame i gospodo, znam da je ovo vrlo intenzivan dan danas sa velikim brojem saslušanja, no molim zastupnike da zauzmu svoja mjesta. So, Dobar dan. Pozdravljam kandidatkinju za povjerenicu Elizabetu Bjenkovsku. Dobrodošlica također svima. Dobrodošli gospodine Buzek, predsjedniče odbora ITRE, s njima sama sam uživala služiti u prošlom sazivu. Ovo je zajedničko saslušanje IMKOA i ITREA. Također pozdravljam i članove odbora Envi i Juri koji eh, sudjeluju u ovom saslušanju u svojstvu pridruženih odbora, a tu imam također i zastupnike iz drugih odbora. Odbor za unutarnje tržište je nadležan za eh, rad i funkcioniranje unutarnjeg tržišta i također za prepoznavanje i uklanjanje potencijalnih prepreka potencijalima jedinstvenog tržišta, uključujući i jedinstveno digitalno tržište, također je nadležan za zaštitu interesa potrošača kao i za sve politike i zakonodavstvo koje se tiče provedbe propisa o jedinstvenom tržištu i zaštite potrošača. Zanima nas čuti kako će gospođa Bjenkovska pristupiti ovom sektoru i kako nam namjerava u tome pomoći i također kako kandidatkinja namjerava riješiti izazove prisutne u ovom području. Također smatramo da će gospođa Bjenkovska shvatiti naše zalaganje da jedinstveno tržište donese konkretne koristi poduzećima, rastu, zapošljavanju, a naročito radnicima i potrošačima. Sada ću predati riječ e, gospodinu Vuzeku za njegovo uvodno izlaganje. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala Dobro Dobrodošli. No, posebno želim srdačno pozdraviti kandidatkinju za povjerenicu, gospođu Elzbijetu Bjenkovsku. I želim pozdraviti sve zastupnike iz Europskog parlamenta, predstavnike pet odbora, kao što je kolegica upravo spomenula. I također želim pozdraviti predstavnike europskih društava, nevladinih organizacija, industrije i također sve vas koji prate naše saslušanje koje je javno putem web stranice Europskog parlamenta. Dozvolite mi da kažem sljedeće. Odbor ITRE je nadležan za industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća. Dakle, to je važan dio resora kandidatkinje za povjerenicu. Kada razmišljamo o konkurentnosti u Europi, moramo razmišljati o istraživanju, o informatickom društvu, o razvoju transeuropskih mreža, energetici, svemiru, a također i klimatskim pitanjima. I to je sve u nadležnosti odbora ITRE. No, neka od najvažnijih pitanja su u resoru gospođe Benkovske i e, tu treba savladati velike izazove u nadolazećih pet godina u svim ovim područjima i zanima da se čuti kako kandidatkinja za povjerenicu namjerava savladati te izazove. Dopustite mi nekoliko tehničkih napomena za početak. Imamo smjernice za odobravanje kandidata i ovo saslušanje je namijenjeno svim zastupnicima koji traže odgovor na dva pitanja. Dakle, ili će se kandidatkinja kvalificirati za članicu kolegija i također je li ona kvalificirana i dovoljno stručnja za obavljanje dužnosti koje su je povjerene. Zastupnici Europskog parlamenta su dobili četiri dokumenta, životopis, mandatno pismo gospođe Bjenkovske, izjavu o financijskom interesu, kao i primjerak e, ocjene i naših kolega iz odbora Juri i također e, odgovore na pitanja na naš upitnik e, koji ste dobili na svim jezicima. Kako će se odvijati saslušanje? Kandidatkinja za povjerenicu ima priliku iznijeti svoje uvodno izlaganje u trajanju do 15 minuta, onda će na kraju saslušanja imati još 5 minuta na raspolaganju za zaključno razmatranje. Zatim, zastupnici će postaviti 45 pitanja, zastupnici iz raznih odbora, ali uglavnom iz odbora IMKO i ITRE. Saslušanje je otvoreno i za predstavnike odbora Envi, Juri i Teran, ali ne u toliko velikom broju, jer ste vi pridruženi odbori. Saslušanje će se odvijati prema ping-pong načelu, kao što svi znamo, dakle imamo odjeljke od tri minute, e, dvije minute za pitanje i jedna minuta za odgovor. I dopustite mi da naglasim da se trebamo pridržavati zadanog vremena. Da ću zastupnicima pet sekundi tolerancije i ispričavam se gospođo kandidatkinju za povjerenicu deset sekundi tolerancije vama kao mogućnost da malo oduljite sa svojim odgovorima jer se moramo pridržavati vremena. Dakle, 45 pitanja, a imamo samo 3 sata na raspolaganju. Prva pitanja će postaviti predstavnici klubova zastupnika. I budući da imamo simultani prijevod na 23 e, jezika, svi se govornici mogu služiti svojim jezicima. Kao što sam spomenuo, imamo i prijenos putem interneta na našoj web stranici i sada pređemo na glavni dio našeg saslušanja tako što ću zamoliti kandidatkinju za povjerenicu da uzme riječ na